Ne smijemo dopustiti da fanatici koji polažu isključivo pravo na istinu ušutkaju sve ostale. Ne smijemo im dopustiti da kontroliraju ovu raspravu. Već smo to doživjeli u 20. stoljeću. Tada smo imali komunizam, i sve druge izme smo tada imali. Moramo se e, pripaziti da ne skliznemo u klimatski katastrofizam. Gospodin Kokali. E, želim e, zahvaliti autoru ovog dokumenta, ali također se ne slažem s naslovom. Radi se o ozbiljnom i neočekivanoj situaciji koja zahtjeva E, odmah djelovanje, ali nije klimatska ili ekološka, nego je ljudska katastrofa koja e, se, koja narušava e, opskrbu hranom, koja stvara klimatske izbjeglice, koja smanjuje naše sposobnosti pred nekim klimatskim fenomenima i moramo djelovati protiv toga. I u toj hitnoj situaciji Europa ne može biti vođača kao hitna situacija o kojoj smo govorili danas ujutro kada smo govorili o Turskoj i Kurdistanu. U ovoj hitnosti možemo ponuditi više od riječi. Mi smo vodeći u ovoj situaciji i možemo to činiti na globalnoj razini. U ovom domu do proljeća očekujemo da ćemo donijeti jedan pravedan Green Deal to znači da ćemo trebati sveobuhvatnu sektorsku platformu e, puno zakonodavstva i akcijskih planova koji će do 2050. postići klimatsku neutralnost i ne samo stvoriti milijune radna mjesta, nego će nam e, zapravo uštediti jako mnogo novca za fosilna goriva kojih nema u Europi. Ne radi se o stvaranju ili gubitku radnih mjesta, nego mi moramo e, djelovati i suprostaviti se toj hitnoj situaciji. Minuta i pol, gospodin Koral, izvolite. Madame President. Gospođo predsjedavajuća, dragi kolege, to je sada ili nikada. Klimatske promjene više nisu teoretska rasprava među e, znanstvenicima, nego e, stvarnost. I ako to ne riješimo, to će devastirajuće utjecati na planetu i na živote sadašnjih i budućih generacija. Moramo svi shvatiti da to nije samo povezano sa nekim političkim snagama i ideologijama, nego se radi o sveukupnom pitanju koji uključuje cijelo čovječanstvo. Dragi kolege i kolegice, želim biti vrlo jasan što mislim da bi trebali, trebao biti konkretni prijedlog nove Europske komisije. Kao prvo, ključno je da isključimo zelene investicije od, eh, od izračuna u paktu o stabilnosti Unutar e, sadašnjih ograničenja Europske unije e, države članice ne mogu dobro djelovati. Također moramo ciljati da potpuno, e, potpuno smanjimo investicije u fosilna goriva, a isto tako moramo biti ambiciozniji u postizanju ciljeva, dakle na smanjenje od 65% emisija stakleničkih plinova do 2030. godine. Dragi kolege i kolegice, buduće generacije će nas osuđivati za ono što radimo planetu a te presude će biti vrlo stroge i zato trebamo konkretne i brze, brzo djelovanje i to upravo sada. Hvala, minuta i pol, gospođa Tot, molim. Hvala, gospođo predsjedateljice, poštovani gospodine povjereniče. Htjela bih reći da je globalno zatopljenje važno pitanje na kojem što prije moramo pronaći odgovor. Postoje razne činjenice koje pokazuju da još nije prekasno e, sve to skupa zaustaviti. Moramo biti e, promišljeni i moramo djelovati. Europska unija mora e, davati i financijsku podršku državama članicama do 2050. želimo imati klimatski neutralno gospodarstvo u Europskoj uniji. Kada pogledamo Mađarsku, e, već bi do 2030. se mogla ostvariti klimatska neutralnost. E, kada su se vršile procjene, e, se vidjelo da bi to koštalo otprilike 150 milijardi. E, to Europska unija mora gledati kao prioritet. Moramo održati konkurentnost i to mora stajati u ravnoteži sa e, klimatskim ciljevima. Zato u budućnosti moramo pronaći rješenje za to da e, klimatska neutralnost i troškovi se financiraju zajednički kako bi europski gospodarski subjekti i dalje mogli ostati konkurentni. Hvala. Hvala. Minutu, gospodin Bulman, izvolite. Gospođo predsjedateljice, dragi kolege i kolegice, poruka iz Njujorka je bila jasna. Klimatski samit i samit o održivosti je pokazao e, kakva je situacija. Povjereniče Oettingeru, ja bih isto e, rado vidio da smo na pravom putu. Međutim, izgleda da smo ipak u zaostatku za onime e, što smo rekli, što smo si zacrtali. I zato sada e, trebamo nešto poduzeti. Mi kao Europska unija moramo ići naprijed i na unutrašnjo političkom planu i u trgovačkoj politici, vanjskoj politici. Moramo poslati neke nove poruke. E, to je još nešto što sad vi morate učiniti u prijelaznom razdoblju do nove komisije. E, komisija je e, opisala koji je scenarij broj jedan. To je scenarij koji je obvezujuć za sve u politici. Međutim, još nisam čuo novu predsjednicu komisije koja bi da se obvezuje na taj scenarij. Nisam još čuo da će to biti kompas novoj komisiji. To je ono što želimo čuti, to želimo vidjeti i tu vi još možete u ovom prijelaznom razdoblju još dati svoj doprinos. Thank you very much. Hvala lijepa. Jednu minutu, Hvala predsjedateljice. Budimo lucidni sastanak na vrhu jednih naroda o klimi u Njujorku porodio je Miša. Sam 66 država koje predstavljaju manje od 7% emisija ugljičnog dioksida preuzela sam na sebe obvezu da do 2020. učine bolje. U međuvremenu veliki onečišćivači, drugi igraju se e, odugovlačenja od Europa je mogla e, biti primjerna, uzorna. Ovdje znamo koji su pri, E, koje su glavni programi Green Deal, 1000 milijardi eura obećanih u desetogodišnjem razdoblju koje treba uložiti u ekološku tranziciju sa glavnom ulogom za Europsku e, banku za ulaganja. Dakle, to je evidentno, naravno, ali Sada kada se smanjuju ambicije za budući višegodišnji financijski okvir od 21. do 27. trebamo podsjetiti te evidentne stvari. Klimatski je žurno da se djeluje na utjecaj e, zraka na naše zdravlje. E, to ubija više od e, duhana u Europi, dakle imamo više od 600 tisuća smrtnih slučajeva godišnje zbog CO2. I za kraj, e, zdrav zrak je pravo Europljana i mora postati prioritet za, i za komisiju jednako koliko i klimatski, klimatska pitanja. Hvala. Jedna minuta, gospodin Holmgren, izvolite. E, poštovana gospođo predsjedateljice, e, doista imamo e, kriznu situaciju na našoj planeti što se tiče globalnog zagrijavanja i gubitka raznolikosti vrsta. Raznolikost vrsta je važna da se uopće možemo prilagoditi na promjenu klime. To je globalna kriza, međutim trenutno je uopće ne tretiramo kao krizu. Ovo povišenje za 1,1 stupnja, odnosno pola stupnja za e, čestice širom svijeta, kada izračunate još koliko je to ukupno zagrijavanje, onda znate što to znači. Još uvijek smo u mogućnosti provesti Pariški sporazum, međutim, to znači da predstavnike ovdje u parlamentu E, obvezujemo, da se svi obvežemo da učinimo sve što je u našoj moći. To od nas traže i mladi ljudi koji e, protestiraju širom svijeta. Ovih pet godina koje imamo pred sobom, možda je i posljednjih e, pet godina koliko imamo šansu preokrenuti ta, te događaje. Hvala. Jedna minuta, gospođa Meni. Dragi kolege, ako se treba veseliti tome što se svi političari u Europi interesiraju za ekologiju, ipak vidimo da je to oportunistički pristup a iza svega toga je greenwashing. Klimatske ekološke osvješćivanja daju moralni prizvuk svemu. Dakle, s obzirom da nisu, da se ne bore za okoliš, onda se djeluje preko poreza. Bez stalnog e, okrivljavanja na e, europljana danas treba promijeniti cjelokupne programe ideološke i gospodarske programe u Europi kako bi se riješilo ove ova hitna sanitarna, moralna i ekonomska pitanja. Sve to ide preko revidiranja e, slobodno trgovinskih ugovora i uspostave e, suverenosti. Sve ostalo je puka tlapnja. Jedna minuta, gospođa Višnjevska. I ja slušam ovu raspravu, ali nisam čula niti jednu riječ o špekulativnom karakteru e, sustava razmjene e, trgovanja emisija. A nisam čula ništa od ljevice o e, energetskom siromaštvu. Milijuni ljudi u Europi su podložni takvom energetskom siromaštvu. A danas želite obuhvatiti druga područja sa restriktivnim politikama, recimo poljoprivredu želimo da energetsko siromaštvo uključi i to područje. Jer izvan Europe će hrana e, biti proizvedena s pomoću antibiotika i e, drugih e, zabranjenih tvari. I zato nam trebaju razumne politike i uravnotežene politike koje će omogućiti razinu razvoja država članica ali moramo i prihvatiti pravo država članica da odaberu vlastiti energetski miks. To su politike koje će omogućiti različite razine razvoja kako bismo mogli smanjiti energetsko siromaštvo. Gospodin Wallace, izvolite. Na samitu Europske unije 10 minuta se raspravljalo o e, klimatskoj aktivnosti. Dakle, to e, pokazuje koji su prioriteti. E, Samit za klimu u New prošlog mjeseca je trebao potaknuti djelovanje za klimu, ali stvorilo, stvorio nije ništa. Znanost jasno kaže da niti jedan energetski cilj nije u skladu sa pariškim sporazumom. Hitna situacija treba hitan odgovor. Ako ozbiljno mislite da se želite pozabaviti s problemima, izazovima klimatskih promjena, određene aktivnosti treba poduzeti sada. Trebamo prestati e, davati potpore za fosilna, gorova, e, fosilna goriva, trebamo isto tako e, zaustaviti Shannon projekt u Irskoj i ukapljeni plin, e, trebamo isto tako e, investirati u obnovljive izvore energije. Bez e, toga nećemo nikada riješiti te klimatske kontradikcije. Mislim da jednostavno ne želimo vidjeti stvari. Hvala lijepa. Minuta i pol. Gospodin izvolite gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Klimatske promjene su vrlo emotivna tema. Vidjeli smo to u petak e, kada e, smo vidjeli demonstracije i prosvjede o klimi za budućnost. U današnjoj raspravi ne radi se o tome da trebamo učiniti nešto protiv klime, iako neki se još uvijek pitaju o tome još uvijek gledamo na to što trebamo učiniti i na koji način to trebamo učiniti. Izuzetno važno je za nas da zaustavimo e, stalno iskorištavati neke, neke industrije i neke gospodarske subjekte. Mislim da moramo E, promicati potencijale i samo one mjere koje e, javnost može podržati treba, e, trebamo i mi podržati. Dati ću vam jedan primjer iz poljoprivrede. Poljoprivrednici su frustrirani zato što ih se uvijek krivi i uvijek im se, govori da, uvijek im se govori da negativno djeluju na klimatske promjene. A to činimo i mi ovdje. Međutim, u našim raspravama zaboravlja se da šumarstvo i poljoprivreda su jedini sektori koji e, mogu e, zapravo e, skladištiti jako mnogo CO2. Trebamo promicati to skladištenje CO2 i zato mislim da bi trebalo davati neke potpore I zato moramo, e, moramo hvaliti naše poljoprivrednike za ono što rade, a ne ih kriviti. Hvala lijepa. Jedna minuta, gospođa Griffin, izvolite. Thank you. Hvala. E, baviti se sa e, hitnim mjerama za klimu treba biti prioritet Europske unije. Kružno gospodarstvo, obnovljivi izvori energije, promet, oceani, E, trgovinski sporazumi koji su e, podržavaju klimu, održivo ulaganje. Trebamo e, uzeti u obzir i angažirati i građane i znanstvenike. Ja, mi podržavamo Green New Deal koji vodi svijet i radi horizontalno kroz portfelj svakog povjerenika i svake vlade Europske unije. Suočavamo se sa katastrofičnim klimatskim kaosom, osim ako odmah i zajednički holistički ne djelujemo sa pravednom tranzicijom koja funkcionira za svakog europskog građana i ne ostavlja niti jednog radnika, ni jednu mladu ženu, niti jednu regiju za sobom. Za zrak koji dišemo trebamo slušati naše mlade. Ne možemo više čekati. Trebamo poduzeti sada hitne mjere u ime Europske unije. Hvala. Hvala. Jedna minuta, gospodin Hojsik. Dobar dan, gospođo e, povjerenice, e, gospođo predsjednice, povjereniče, dragi kolege, zaista imamo hitnu situaciju, ali ne djelujemo kao da je imamo. To već dugo traje i to stalno zanemarujemo, ali sada je to tu i sada e, i klimatske promjene i bioraznolikost. Ono što danas vidimo je da moramo prigovoriti kako bismo zaštitili bioraznolikost. A što rade naše vlade? Ovaj dom izabran ove godine s vrlo snažnim mandatom da djeluje vezano za klimu i za bioraznolikost. Što sada trebamo je da e, pozovemo e, na odgovornost i vlade e, i parlament mi u stvari koristimo javni e, novac da izvozimo e, termoelektrane u druge zemlje. Kaže da, kažemo da se s jedne strane e, prebacujemo na, izvo, na obnovljive izvore energije, a onda drugdje gradimo plinovode i zato moramo pozvati na odgovornost naše vlade. Mi hoćemo, nadam se da ćete i vi, a tako će i javnost. Hvala. Hvala lijepa. Jedna minuta. Gospođa Deli. Dragi kolege, proživljavamo najtopliju godinu. Klimatska urgentnost je stvarna i vidimo živimo svake godine. Ona utječe na, utječe na najranjivija stanovništva. Vrijeme konferencija i rasprava je iza nas konstatacija je urgentna i na to trebamo odgovoriti urgentnim djelovanjem a urgentno djelovanje tako da ovaj Europski parlament mora proglasiti hitno stanje klimatske pripravnosti kako bismo smanjili do 2030. uveliko e, emisije CO2, e, treba porez na kerozen e, za brodove i zrakoplovstvo, treba pokazati da je borba za klimu, borba za zapošljavanje, za dobrobit za naše ukupno dobro, a to možemo napraviti samo ako su građani na našoj strani i treba pokazati toj mladeži na ulici koja nas gleda, koja nas čeka. Trebamo im pokazati da smo konačno primili i shvatili poruku i da imamo političku hrabrost da ispravno kažemo da ćemo brzo, jako i dobro djelovati. Hvala. Jedan minut. Gospodin Lančin, izvolite. Hvala, gospođo predsjedatelj. Nedavni prosvjedi o klimi koje su popratili mediji pokrenuli su katastrofične scenarije, a da nisu ponudili nikakva realna rješenja. Europa je već značajno smanjila emisije stakleničkih plinova u posljednjih 30 godina. Sada Franc predlaže da se klimatska neutralnost postigne do 2050. To je pohvalni cilj, ali i toliko težak i riskantan koji će predstavljati teret za građane i poslovne subjekte. Italija će uz velika ulaganja postići te ciljeve 2020. za dekarbonizaciju, a druge europske države koje poštuju pakt o stabilnosti međutim koriste ugljen ili još gore lignit, drveni ugljen za 40% svog energetskog miksa te neće ostvariti prethodno utvrđene ciljeve. Pa je li važnije poštovati proračunsku ravnotežu ili očuvati okoliš? A, to, a tko ne poštuje te parametre u ovom slučaju ne plaća? Onečišćenje se ne zaustavlja na državnim granicama. Sklapamo trgovinske sporazume sa zemljama koje nemaju standarde za zaštitu okoliša, pa uvozeći njihove proizvode doprinosimo onečišćenju i stvaranju nelojalne konkurencije na štetu naših poduzeća koje su opravdano ograničeni strogim standardima zaštite okoliša. To mi izgleda kao da Europa koja se već nalazi u jami pokušava iz nje izići kopajući. Thank you for one Hvala, na minutu. Kloc, izvolite, Mikrofon. Uvaženi kolege, počnemo s konstatacijom da ne postoji jasna definicija klimatske prijetnje. Dakle, bilo bi mi drago da svi oni kojima je stalo do budućnosti našeg okoliša i gdje je najveća vrijednost ljudska, ali koje su klimatske prijetnje? Evo, vidjeli smo filmove, svakojake filmove diljem svijeta i gdje se pokazuju prosvjedi koji, prosvjednici koji prelaze na nasilno djelovanje i izgleda da ne znaju što rade, izgleda kao da se njih, njima manipulira, da bi se širila anarhiju. Dakle, to je E, opasno. Istina je takva da samo bogati i privilegirani mogu si priuštiti radikalne mjere protiv klimatskih promjena, ali oni koji će to platiti, koji će platiti ceh su siromašni i oni koji e, trpe energetsko siromaštvo. To nije pravedno. Iznenađena sam što ljevica pristaje na takve argumentacije, osobito zbog energetske sigurnosti. Dakle, Energetska sigurnost bi trebala biti naš prioritet. Marksistički eksperimenti već su dovoljno siromaštva stvorili. Nemojmo ponavljati tu grešku, jer mi se čini da se to masivno sada radi. Hvala, gospođa Petikajnen, izvolite. Sljedeća komisija mora temeljiti svoj pristup klimatskim promjenama na znanosti. što znači da sve političke inicijative i prijedlozi uredaba trebaju biti mjereni tako što će se sagledati taj izazov u narednih 30 godina jer ono što sada radimo treba biti rađeno tako da ćemo sagledati što će koje će rezultate polučiti kroz 30 godina, što znači da moramo udvostručiti svoje napore. Drugo, moramo imati paket e, za kružno gospodarstvo, održive financije i ocjenu utjecaja te evaluaciju nedjelovanja. Nemamo govoriti da demokracije hodaju u no, ne, mi znamo koji su izazovi i imamo novce. Nego samo u, svome mozgu se sprečavamo da djelujemo. Hvala gospodin Lopez Hvala e, gospođo predsjedateljice. E, jedna stvar je očita. E, promjena klime je velika prijetnja i može e, u budućnosti postati e, vrlo krizna situacija. Moramo e, nešto učiniti, inače nećemo moći popraviti štetu. Mladi ljudi protestiraju svaki petak i za vikend protestiraju protiv toga što se ne poduzima ništa protiv promjene klime, pokušavaju uzdrmati e, međunarodne institucije. Moramo biti pravedni i djelovati pametno. Raspodjela tereta e, u smanjenju e, emisija CO2, poboljšanje infrastrukture, poboljšanje u javnom prometu, također i e, dovoljno e, financijskih sredstava te e, socijalni multiplikatori koji će u svojim zajednicama širiti i provoditi te promjene. To je ono što moramo učiniti. Ne radi se samo o tome da sada ulazimo u konkurenciju, nego u kooperaciju za postizanje klimatskih ciljeva. Gospođo Vauden, izvolite imate minut. Hvala. Odnosi između, ljuds, između ljudske vrste i svijeta na kojem živimo je u punom sukobu i svugdje diljem svijeta. Evo, tijekom godin, zadnjih godinu dana šest milijuna ljudi je prosvjedovalo i tražilo političara poput nas da slušaju i djeluju po pitanju klimatske urgentnosti i da zaštite prirodu. Moramo slušati ono što nam ti ljudi govore priroda nema potrebu za ljudima, ali nama je potrebna priroda. Dakle, o našim odlukama sada, o zaštiti okoliša, o tome će ovisiti budućnost ljudi u narednih godinu dana. Moramo ovaj zeleni dogovor učiniti ambicioznim i stvarnim. Moramo narednih mjeseci stvoriti valjane dokumente i prijedloge, zakonodavne prijedloge. Ne možemo dopustiti da naša djeca i unuci budu suočeni sa našom odgovornošću. Hvala. Gospodin Paulus, jedan minut. Gospodin Paulus. Hvala, dame i gospodo, dragi slušatelji. 2009. objavljen je dokument u Stokholmu gdje je predstavljeno devet eh, planetskih eh, granica. To znači prepreka koje neće čovječanstvo preživjeti ako se ovako nastavi svaka je u potpunosti eh, dvije su koje su drastično prekršene. Dakle, tu se radi o bioraznolikosti i biokemijski tokovi, dakle fosfor i vodik koji ulaze u prirodu. I iz tog razloga različite biljne i životinske vrste se gaše. I što mi radimo? Ugrožavamo biosferu koja nam daje plodno tlo, čist zrak, pitku vodu. Dakle, tome trebamo stati u kraj i očekujemo da nova komisija iznese valjan plan za djelovanje, da vidimo kako će se djelovati e, na poljoprivredno korištenje tla, na oceane i to mora biti dijelom zelenog dogovora jer u suprotnom nećemo riješiti ovu krizu. Najljepša hvala. Hvala. Jedan minut, e, gospodin Ross. Hvala predsjedateljice. Kolegice kolegice i kolege govore o promjeni klime kao da je to sada došao kraj svijeta. Iako još nemamo e, pravih e, znanstvenih temelja da bismo to tvrdili. Naravno, ugljik je važna molekula za naš život. CO2 je e, životno važan za sva živa bića. Postoje različiti klimatski modeli na zemlji. E, također iz toga možemo izvesti i prognoze. Ne postoje statistički dokazi za to da ove suše i poplave doista se povećavaju. Prosječno u 130 godina takve pojave su otprilike konstantne i imamo otprilike 180 mm padalina godišnje

Tema je složena, izazovi ogromni. Predsjednice. Predsjednice vijeća, usprkos obstrukcijama brojnih zemalja članica, ja sam i dalje optimistična jer sam uvjerena da će nova komisija s novim zelenim dogovorom donijeti dovoljne mjere i nadam se da ćemo u vijeću dobiti veliku većinu kako bi ciljevi za 2030. i 50. uspješno bili realizirani. Ja vam prenosim ovu poruku direktno. Ne, trebamo biti naivni. Ako želimo biti ambiciozni, ako si zadamo jako e, ambiciozne ciljeve, moramo zaštititi našu industriju i dati si sredstva na raspolaganje kako bismo preživjeli u ovoj grozmornoj konkurenciji. Dakle, moramo imati dobre mjere za dekarbonizaciju ili poreza na CO2 na našim granicama kako bi zagađivači plaćali, kako bi industrija bila zaštićena i ostvarila naše velike ciljeve. Hvala kolega Čeh, ima jedan minut. Kolegica. Hvala predsjedateljice. Dragi kolegi, poslušajmo znanost. Ostalo nam je samo još nekoliko godina, mali broj godina kako bi donijeli valjane mjere za da izbjegnemo katastrofu, klimatsku katastrofu. Ovo nisu priče, već stvarnost. Presjećam jednu od zemalja koja je jedna od najsiromašnijih u regiji, ali borba protiv klimatskih promjena ide ruku pod ruku sa eh, pomaganjem najsiromašnijim, jer oni koji najmanje sredstava imaju mogu se najslabije i nositi sa klimatskim promjenama. Moramo sada djelovati jer klimatske promjene ugrožavaju e, život najranjivijih. Spašavanje od siromaštva je još teže od spašavanja od klimatskih promjena i zato je pravo, pravedna tranzicija jedini način da se ide u ka dekarbonizaciji i cirkularno gospodarstvo. Meni je drago što je u mom rodnom gradu Budimpešti e, novi lideri su se odlučili e, lideri su odlučili nositi sa ovim problemima i pozdravljam e, inicijative gospođe von der Leyen, ali ne smijemo zaboraviti da klimatsko djelovanje mora ići ruk pod ruku sa klimatski, sa regionalnom, dobrom regionalnom politikom i ne smije nijedan europljanin biti ostavljen i napušten. Hvala kolega Karem, imate jedan minut. Hvala predsjednice, dragi kolege. Evo već e, dugo govori o klimatskim hitnim pitanjima su slični jednim drugima. No, dragi kolege, kada treba govoriti o novim trgovačkim sporazumima, o poštovanju e, okoliša, o ZPP-u, više nema razlike razlika između riječi i dijela je nepodnošljiva, poput onih u Francuskoj gdje se svugdje paradira i potpisuju svi sporazumi, a ne djeluje se shodno tome. I upravo sam zato i podnio tužbu protiv države Francuske zbog nepoštovanja klime. I zadnji zaključak Međuvladnog panela za klimatske promjene potvrđuje to. Dakle, San, čiji sam gradonačelnik bio, bit će ispod razine mora za sto godina. Dakle, pređimo na drugačije riječ, Trebamo reći da je vrijeme, vrijeme raditi i djelovati. Nemojmo praviti još jednu deklaraciju, već usvojimo jedan tekst koji će biti zlatno pravilo. Ako postoji zlatno pravilo za proračun, onda moramo imati zlatno pravilo i za klimu. Umjesto rasprave, e, klimatska urgentnost mora biti imperativ djelovanja koji će biti i socijalni, jer ekologija je i socijalno pitanje. Hvala. Hvala Kolega Van Overtveld, izvolite imate jedan minut. Hvala. Predsjedateljice, povjereni, povjereniče, svi se slažemo ovdje oko toga da je veliki izazov, da su klimatske promjene predstavljaju veliki izazov, no ipak čini mi se jasnim da trošak održivosti kružnog gospodarstva treba ići ruk pod ruku sa inovativnim gospodarstvom. Jer ne treba zaštiti samo planet, već i prosperitet i gospodarstvo. Evo samo tri komentara. Govori se o promjeni sustava umjesto klime. Ja slažem s tim. Ukoliko se govori o promjenama unutar sustava u kojem gospodarstvo opstaje i u kojem unutarnje tržište opstaje. Drugo, inovativnost mora biti promovirana. Moramo izbjeći katastrofalne misli. Treće, ne možemo sami djelovati, moramo imati saveznike. E, Povjereni Čettinger, koja je strategija komisije kako bi se napravili savez na svjetskoj razini? Hvala. Hvala, sljedeći jedan minut ima na raspolaganju kolega Spiraki. Hvala, predsjedateljice, povjereniče, dragi kolege. Europska unija u prvom je redu borbe protiv klimatskih promjena imamo ambiciozne ciljeve poput smanjenja od 50% ugljičnog dioksida, emisije ugljičnog dioksida do 2030. No, ta obećanja treba pretočiti u dijela i moramo pomno pratiti model kružnog gospodarstva. Trebamo se postarati da cijeli svijet to ispoštuje ne samo zemlje, već i regije, općine, civilna društva i tako dalje koji također ulažu. Europska banka za ulaganje može surađivati sa Europskom bankom za klimu i može koristiti prirodni plin kao tranzicijsko gorivo i koristiti pogone na plin. Dakle, mi u svakom slučaju moramo imati ambiciozne ciljeve. Moja zemlja, Grčka, želi smanjiti svoj ekološki otisak i anulirati ga, učiniti ga nultim 2028. a za to treba puno solidarnosti. E, imala sam minuti pol predsjednice. Da, ali kod mene stoji jedan minut, žao mi je. Svi e, govornici koji slijede imaju po jednu minutu, neću sad pojedinačno to govoriti. Kolega Belka je sljedeći. Thank you. Hvala. Tranzicija od fosilnih goriva zahtjeva mnogo resursa. Tranzicija također ima značajne socijalne troškove. To je veće u nekim zemljama od drugih. Poljska je ekstreman primjer gdje je taj trošak vrlo visik. Međutim, to treba učiniti u interesu same zemlje e, čiji okoliš u smislu e, zraka i vode e, zapravo se uništava pod teretom ugljena. Poljska traži više vremena i više novca. Je li to legitimno? Da, ali samo ako postoji odlučnost poljskih vlasti da promijeni energetski miks od fosilnih goriva na

Green Deal će samo uspjeti ako napravi pravu razliku u ljudskim životima. U prometu i u e, okolišu imamo veliki izazov. Franz e, Timmermans i gospodin Tim Simpson imaju veliku borbu pred sobom urbana, urbani plan za Europsku uniju je dobar početak za njihov rad. Zašto? Zato što kvalitetu zraka, stanovanje i urbano siromaštvo stavlja u središte pravedne tranzicije e, putem financiranja, e, regulative i znanja. Gospodine Timmermans, možemo promicati aktivno, aktivno putovanje, što znači hodanje i biciklizam, što znači i zdravije stanovništvo. Želimo da urbano, e, urbano planiranje i prometnu politiku spojite kako bi ljudi lakše putovali. A gospođa Simpson, e, po, po, e, pojačajte retrofitting, e, počnite sa javnim stanovanjem i, da, i dajte dobro ocjenjivanje energetsko stanovima kako bi i zelena, zelena, zeleni promet mogao putovati. Hvala. Gospodin Evren ima riječ. Gospođa Evren. Euh, Hvala predsjedateljice. Gradovi su odgovorni za otprilike 70% svjetskih emisija stakleničkih plinova. One stoga imaju ulogu strateškog značaja u borbi protiv klimatskog zatopljenja. Ja sam čvrsto svojim stavom povjereniče. Ne možemo govoriti o klimatskim promjenama i urgentnosti, a da ne govorimo o gradovima. No, konstatacija je suviše jednostavna. Previše, i suviše često gradovi, među kojima i metropole, su isključene, odnosno zaboravljene iz ove rasprave i ovdje isto vrijedi. Ja sam e, iz Pariza i u tom gradu to konstatiram svakodnevno. Metropole se guše, građani nemaju dovoljno zelenih površina i to je koncentrirano mjesto problema svih klimatskih e, promjen, zato, klimatskog zatopljenja. Vidi se to na zdravstvenom kartonu građana. Ako su gradovi dio problema, oni su isto tako i dio rješenja, zahvaljujući jako brojnim e, inovativnim i učinkovitim inicijativama. Stoga, gospodine povjereniče, trebamo gradove staviti u centar e, zelenog ugovora ako želimo njegov uspjeh. Najljepša hvala. Sljedeća, sljedeća je kolegica Laluk. Hvala vam kolege na organizaciji ove rasprave. Da, hitno je djelovati i trebamo hitno uspostaviti novi zeleni dogovor. E, i uzorno je misliti da ono što se dogodilo 2008. što nas je odvelo ravno u zid, da će nas danas spasti od bilo čega još manje od e, energetskih promjena. Novi zeleni dogovor e, ide putem masovnog ulaganja, ulaganja u low tech, a ne high tech, u veget, vegetativne strukture, u masovna ulaganja, stvoriti 10 milijuna radnih mjesta, iskorijeniti okolišnu pri, okolišno siromaštvo, stvoriti pravu, konačno pravu europsku e, okolišnu industriju i politiku. Da, to će biti jako teško jer smo svi uronili u masovnu konzumaciju, ali moramo biti maksimalno ambiciozni za 50 do 100 miliona prekarnih ljudi u ovom kontinentu, za one koji ostaju bez svojih radnih mjesta, za klimatske izbjeglice. Moramo biti na razini, moramo biti dovoljno ambiciozni u ovom parlamentu. Hvala. Hvala vama. Sljedeća je Bilbao Hvala gospođo predsjedateljice. Promjene klime koje je prouzročio čovjek sve više e, stvaraju ekstremno vrijeme. Pogledajte preplavljene e, obale, e, ljudi koji bježe od klimatskih promjena. Ako želimo postići ciljeve koje smo zadali, moramo nešto poduzeti. Na lokalnoj razini, regionalnoj razini možemo e, poraditi na kružnom gospodarstvu i na drugim e, stvarima koje će omogućiti građanima e, održiv život. U svim domaćinstvima trebamo tu horizontalnu os, dakle u svim kućanstvima, vladama trebamo prijeći na 100% obnovljivu energiju. Te mogućnosti treba koristiti klimatski ciljevi, sve što treba poduzeti mora biti u proračunu svih zemalja svijeta. Za to ima pozitivnih primjera. Sljedeći. Predsjednice, svi jako dobro znate da biljke, ali i zemlja mogu biti od velikog značaja za skladištenje ugljičnog dioksida uz e, razinu gospodarskog rasta od 0,4% godišnje uveliko možemo smanjiti koncentraciju ugljičnog dioksida u atmosferi, no za to trebamo imati zdravo tlo i životlo. Jer čitav mikrokozmos, organizmi, bak, kukci, gljive, insekti mogu živjeti pod zemljom pod uvjetom da ne uništimo taj ekosustav s kemijskim proizvodima i e, prekomjerno iskorištavajući, izrabljujući tlo. Dakle, da, trebamo imati ekološku tranziciju u poljoprivredi kako bismo ponovo uspostavili prirodnu ravnotežu i na taj način se borili se protiv klimatskih promjena. Dakle, zdravo tlo, zdrava voda i zdrav zrak su od ključnog značaja za život, za bioraznolikost i borbu protiv klimatskog zatopljenja. Dakle, zaštitimo ga okvirnom direktivom za zaštitu tla. Hvala. Kolega Piper sljedeći ima riječ. Eh, ako želimo provesti ciljeve Pariškog sporazuma, eh, važno je da mi budemo predvodnici na mnogim područjima. Eh, inicijative vezane uz vodik, izvoz plastike i puno toga. Puno toga mora e, iskoristiti i Europa zbog svoje gospodarske moći. Resurse koji se nemilosrdno iskorištavaju u Južnoj Americi i Kini, to moramo pokušati zaustaviti jer postaje klimatski problem. Moramo partnerski surađivati s tim zemljama i utjecati na njihovo ekološko ponašanje. Ljudi koji rade u rudnicima, čeličnoj industriji i poljoprivredi, oni moraju imati posla. Potreba nam je zeleni plan e, koji će se pobrinuti da svi ti ljudi imaju posla. E, e, Green Deal, zeleni plan ne treba strašiti ljude propašću svijeta, nego treba pokušati stvoriti održivi okoliš i život. Klimatski ciljevi nas moraju i radovati, a onda ćemo ih lakše i ostvariti. Hvala. Sada kolega Čahim. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ne možemo razgovarati o hitnosti klime, a da ne govorimo o mjerama koje moramo poduzeti. To je razlika između Europske unije koja vodi ili koja se pravi da vodi. I ja znam da neki ljudi u ovom domu misle da mi već puno radimo Međutim, zar, mi, zar smo mi zaista najčišći kontinent? Istina je da su se smanjile emisije Europske unije, ali naš ugljični otisak se još uvijek povećava. Ko mislite da Kina, za koga mislite da Kina proizvodi? Mi smo najveći, najveće potrošačko tržište, imamo e, odgovornost da vodimo i kao pravi vođe moramo ulagati u klimatsku diplomaciju, moramo se riješiti poticaja za fosilna goriva i moramo početi koristiti prirodna rješenja. Nisam uvjeren kada čujem gospođu von der Leyen kada kaže da trebamo e, smanjiti, e, moramo ići na 50% proizvodnje, a druge zemlje kažu 55%. Ne samo da se pretvaramo da smo vodeći, nego zanemarujemo e, klimatske promjene. Vrijeme je da pokažemo ambiciju i vodstvu. Hvala. Gospodin Kalsbro. Gospodin Kalsbro. Klimatet behöver EU Klima i klimatski ciljevi e, su e, važni za Europsku uniju jer e, klima ne staje na državnim granicama. Moramo djelovati i to hitno. Ako kada bismo imali više zelenih liberalnih rješenja, mogli bismo zaustaviti ove tendencije prije nego što bude prekasno. Važno je donositi dobre ekološke odluke. Isto tako svako razbacivanje resursima mora biti skupo. Trgovina, trgovina emisijama mora bolje funkcionirati. Bilo bi bolje da uvedemo zajednički porez na CO2 koji će biti važan za održivi razvoj. I tu Europska unija mora biti vodeća, mora biti e, pravi e, motor zamašnjak e, u globalnoj klimatskoj politici. To trebamo shvatiti ozbiljno i moramo pokazati da je promjena moguća, da možemo se odreći fosilnih goriva. Jel ako mi to ne činimo, ne možemo ni od drugih to tražiti. Hvala. Izvolite. Gospodine Moramo pokušati izbjeći potpuno uništenje okoliša. U znanosti nema političkih spinova. Oni koji to zanemaruju ne štite e, građane i šest milijuna ljudi i mnogi, e, mnoga školska djeca su izašla na ulice kako bi zatražila hitno djelovanje. Kada ta djeca pitaju što ste učinili, kada je bilo mogućnosti da djelujete, što ćete reći? Ja ću reći ja sam bio jedan od onih koji sam tražio od moje lokalne e, zajednice da prva objavi da postoji hitnost za klimu i da postanemo e, ugljično neutralne do 2030. I mi ćemo tražiti da vlada Ujedinjene kraljevine to i ostvari. Ja sam bio jedan od onih koji je uvjerio Europsku uniju da prekine subvencije za e, fosilna goriva, da smanji e, zrakoplovstvo i da koristi svoj utjecaj da i druge zemlje učine isto. Ako želimo budućnost, moramo djelovati sada. Hvala. Sada e, kolega Gjurk. Köszönöm a szót, elnök asszony pa e, poštovana gospođo predsjedateljice, situacija e, s klimom je teška, to je jasno. Nije više dovoljno e, razgovarati o tome na ovakvim parlamentarnim sjednicama. Moramo djelovati, moramo cijelo vrijeme raditi na tim izazovima. Održivi razvoj uz ekologiju ima i komponentu konkurencije na tržištu i socijalnu komponentu. Ako se nećemo baviti svim tim pitanjima, uskoro ćemo imati socijalnu krizu. I to je neprihvatljivo jednako kao i klimatska kriza. Potrebna nam je e, pravedna prijelazna faza. Moramo se pobrinuti da cijene energije za potrošače ne skoče e, previsoko i da se očuva konkurentnost zemalja članica. Mi bismo mogli tu koristiti dobru praksu država članica. Ima recimo dobar primjer iz Mađarske. U zadnjem desetljeću gospodarstvo je stalno raslo, a ipak su pale emisije CO2 i isto tako cijene energenata za e, građane. Hvala. Sljedeće. E, što nam još preostaje reći nego označiti klimatsku krizu kao Baš tako, kao krizu. Sve više vrsta nestaje s naše planete i sve više ljudi mora bježati iz svojih domova. E, jedna stvar je proglasiti krizno stanje, a drugo je što ćemo poduzeti. U poljoprivrednoj politici moramo se pobrinuti da e, subvencijama podržavamo poljoprivrednike i štitimo okoliš u trgovačkim ugovorima moramo paziti i na ekološke i na socijalne standarde. Potrebna nam je međunarodna politika zaštite vrsta sa konkretnim ciljevima i također moramo e, pomoću zelenog plana investirati u zelenu budućnost. To može biti samo početak, trebamo se svi zajedno primiti posla. Hvala lijepa. Kolega Paet sada ima riječ. Dragi kolege, ako globalna temperatura se poveća kao što je predviđeno, to će imati strašne posljedice. Jedno mjesto gdje učinak globalnog zatopljavanja i klimatskih promjena se može vidjeti je upravo Artik. Artik se zagrijava e, e, stopom od dva puta više i e, Artič, i led se topi i to doprinosi klimatskim promjenama. E, što se tiče Artika, e, to ne mogu riješiti samo artičke zemlje. Onečišćenje klima e, u Artiku je posljedica emisija iz Sjedinjenih država, Rusije i slično. I to otvara probleme u e, regiji. Traže se nove rute za plovidbu i za e, ribarstvo u Artiku. E, vezano za energetsku sigurnost, to su pitanja koje utječu i na sigurnost u Europi. I zato moramo smanjiti emisije i pripremiti se za promjene koje rezultiraju klimatskim promjenama u Artiku kako bi smanjili napetosti. Hvala. Sada e, kolegica Deparne Grinberger. Trebate mikrofon. Nažalost, mi ljudi nemamo osjetilo kojim bismo izravno osjetili stanje našeg planeta, niti stanje trgovine kao posljedica. Posljedice su globalne i e, nadilaze naš ljudski vremenski horizont. Međutim, e, moramo reći i da e, bismo morali reagirati na opasnost kada ju osjetimo, kada ju namirišimo. Naime, ekološke i klimatske promjene su i kulturne promjene. Svi od nas Moramo u svakom e, društvu učiti kako donositi životno važne odluke. Trebamo se pitati kakva nam je kultura mobilnosti potreba, kakva potrošačka kultura, kakva kultura prehrane, kako ćemo definirati blagostanje. I naravno tu su i dnevno političke mjere koje ćemo morati svi skupa donositi koje ćemo tehnologije uključiti u sve to i važno je da povežemo znanost, politiku, umjetnost i filozofiju. Moramo dati i formulirati pozitivnu viziju, ukazati na e, mnogostruke mogućnosti. Moramo e, promicati kulturnu promjenu kako bismo zaštitili i različitost vrsta. Hvala. Hvala. E, kolegica Bentele je sljedeća govornica. Kada proglasimo krizno stanje, onda moramo znati da se moć prebacuje na izvršnu vlast. Po mome, e, moramo paziti u mirna vremena kako se ophodimo s time. E, parlament se ne može osloboditi odgovornosti. Mi imamo jako puno posla sve mjere koje donosimo moramo preispitati. U gradovima moramo vidjeti e, čuvamo li čisti zrak, pridonosimo li čistom zraku i tlu i tako dalje. U gradovima, bio to Berlin, London, Pariz, Jakarta, Meksiko, Peking, Tamo se gomilaju e, ekološki problemi zbog gustog prometa i zbog velike gospodarske aktivnosti. Međutim, u gradovima ima i više inovacije i više tehnologije i treba naći rješenja za okoliš. Moje pitanje komisiji zbog toga glasi. Zbog tog potencijala gradova e, što ćemo učiniti da reguliramo i reagiramo e, način rada i života u gradovima kako bi e, i gradovi doprinijeli očuvanju klime za budućnost. Hvala sada kolegica Pereira. Gospođo predsjednice, nekad moramo objasniti zašto nešto moramo činiti, ali ne danas. Danas e, je naš poslovni subjekt